Bene, riprendiamo i lavori di questo. U redu, dame i gospodo, nastavljamo s radom na našoj radionici gdje se bavimo novom strategijom za ravnopravnost rodova nakon 2015. Počet ćemo, mada još kolege nisu stigli, no prevoditelji ne mogu ostati ovdje dugo, tako da moramo završiti s radom. Danas ujutro smo potrošili malo više vremena nego što smo planirali, pa nam je ostala još jedna stvar sa jutarnjeg dijela. Dakle, stručnjakinja će sada u 20 minuta do 15.30 održati svoju prezentaciju, a nakon toga ćemo imati pitanje. Dakle, stručnjakinja je Dorota e, Seleva, koja je doktorirala na sveučilištu u Varšavi u Poljskoj. Ona će nam nešto reći o e, rodiljnom i roditeljskom dopustu i neplaćenom e, radu na skrbi. Da, hvala. Općenito evo zahvaljujem se organizatorima što su me pozvali i ja sam trebala razmotriti djelovanje Europske unije na planu ovih e, tema, znači rodiljnog i roditeljskog dopusta i na koji način se može poboljšati, e, koje preporuke treba dati. Dakle, čuli smo e, danas ujutro kakva je situacija sa položajem na tržištu rada muškaraca i žena u Europskoj uniji. Tu, su, tu je kazano na neke probleme, posebno vezano za zaposlenost žena. Dakle, prvo ću sada kratko se pozabaviti tim temeljnim problemima jer su oni povezani sa temom e, ravnoteže života i rada i e, brigom za članove obitelji a rodiljni i porodiljski, odnosno roditeljski dopust su svakako s time povezani. Općenito možemo vidjeti u Europskoj uniji tokom proteklih dva dosučljeća da sve povećava broj žena koje radi. No također vidimo da i dalje postoji ta razlika između rodova što se tiče zapošljavanja, znači posebno zarade. Ali Također vidimo da tu postoje razlike između pojedinih zemalja članica. Što se tiče toga e, na u kojoj mjeri se povećava stopa zaposlenosti kod žena. Naravno ima žena, posebno, odnosno zemalja, posebno u južnoj, jugoistočnoj Europi, gdje je manji broj zaposlenih žena što u budućnosti može naravno predstavljati rizik za njihovu autonomiju, nezavisnost i njihovu budućnost. No vidimo i razliku između pojedinih dobnih skupina žena. Ako pogledamo na indikatore e, stope zaposlenosti kod žena, vidimo da imamo povećanu zaposlenost e, kod svih dobnih skupina, skupina ali kod mlađih dobnih skupina to nije tako impresivno. I na kraju, ono što i dalje vidimo u Europi je kažnjavanje majčinstva. To znači da zaposlenost e, zaposlenih žensnoradnica je puno niža od onih e, žena koje nemaju e, djecu ili žena koje ne moraju se aktivno brinuti za svoju djecu, obično se radi o maloj djeci. I naravno zbog eh, svih tih problema poduzete su mjere na razini Europske unije, ali i na razini zemalja članica. Radi se o politikama kojima je vrlo specifično cilj da se smanji razlika u zaradi i da se spriječi to kažnjavanje majčinstva u zaposlenosti. Eh, rodiljni eh, dopust za majke i za očeve je jedan od ključnih stupova jer politika naravno se počinje provoditi čim žena zatrudni rodiljni dopust e, je dopust koji se daje odmah nakon rođenja. Za ženu je važno da se oporavi od poroda i također je važno zbog dojenja. No to je jedan važni inicijalni period kada oba roditelja mogu organizirati e, funkcioniranje svog e, domaćinstva to je veoma važno i za očeve. Jer e, očevi na taj način e, mogu e, stvoriti tu vezu sa svojim djetetom i također razviti svoje roditeljske vještine. Direktiva koja je obvezujuća navodi da je minimum 14 tjedana. To je možda malo staromodno u svjetlu činjenice da većina zemalja članica su već e, ispunila taj standard. Ako pogledate neke od zemalja članica, ako pogledate zakonske propise, vidjet ćete da mnoge zemlje e, su čak i nadišle taj standard, posebno u istočnoj Europi. E, sve zemlje nude najmanje 18 tjedana plaćenog rodiljnog dopusta. Što se tiče rodiljnog dopusta za očeve, ne postoji standard u Europskoj uniji postoji standard da se odredi za očeve e, ipak dade neki broj dana, ali e, više se radi o tom roditeljskom dopustu. Tu nemamo standard baš za rodiljni dopust za očeve. U raznim zemljama članicama imamo različita rješenja. U studiji koju vjerojatno ste imali priliku pogledati, vidite, možete naći tu ispred dvorane. Na strani 92 možete vidjeti tablicu iz koje se vidi da zemlje članice na različite načine pokušavaju eh, naći neko rješenje, ponuditi neko rješenje kako bi i očevi i majke mogli uživati ovu pogodnost. No ono što je također zajedničko svima, to je da u većini tih zemalja žene odlučuju da odlaze na dopust iz obiteljskih razloga. Dakle, što se dogodi nakon što završi taj rodiljni dopust? Naravno, postoje i drugi oblici dopusta. U većini zemalja e, postoji takozvani roditeljski dopust. Taj roditeljski dopust e, obično stoji na raspolaganju jednom i drugom roditelju, no ponekad e, postoji određeni period koji se ne može prenijeti na drugog roditelja i koji je zapravo pravo koje uživa samo jedan roditelj. E, postoje istraživanja o učinku tog roditeljskog dopusta i mm, ustanovljeno je da ako je taj period predug da onda to povećava to kažnjavanje majčinstva da predugi dopust e, doprinosi skraćenju karijere ili e, karijere koja je manje kvalitetna nego karijere onih žena koje se ne brinu za svoju djecu kod kuće. No ono što je veoma važno ovdje je da najnovija istraživanja o učinku roditeljskog dopusta da je veoma važno da se očevi uključe u brigu o djeci. I da je to jedan od ključnih instrumenata politike koji zaista može promijeniti i utjecati na promjenu ponašanja muškaraca. Tako da na razini Europske unije imamo direktivu o roditeljskom dopustu, ali e, tu se kaže da se išlo na preniski zajednički nazivnik jer osim što zemlje članice moraju ponuditi barem četiri mjeseca roditeljskog dopusta direktiva navodi da svaki roditelj bi trebao uživati barem jedan mjesec e, takvog dopusta koji je rezerviran baš za njih, ali nema e, nikakve obaveze da se nametne zemljama članicama da moraju na neki način to platiti, znači da to bude neka naknada. Ako pogledate e, koliko roditelja se odlučuje za to, odnosno koliko očeva, vidimo da u cijeloj Europi Radi se samo o zemljama gdje e, roditeljni e, dopust za očeve e, donosi sa sobom posebne koristi. To znači da se očevi odlučuju za to samo ako iz toga mogu izvući neku korist u obliku naknade ili nečeg drugog. Inače je veoma mala vjerojatnost da će se otac odlučiti da prekine rad osim ove dvije vrste dopusta, imamo i druge, druga rješenja kojima je cilj da se pomogne e, obiteljima da uravnoteže E, obaveze e, u obitelji i obaveze na radnom mjestu, znači imamo taj fleksibilno radno vrijeme. Kada se roditelj vraća na posao potrebno je određeno prelazno vrijeme i tu možda se može surađivati sa poslodavcem, možda se može nešto organizirati gdje kako bi se radno vrijeme prilagodilo potrebama obitelji s djecom. No, vrlo često se primjećuje da se uglavnom radi o ženama koje koriste E, takve aranžmane. I budući da ovakvi aranžmani su obično povezani sa nižom plaćom, zbog toga što se smanjuje broj radnih sati, to može općenito uzevši dovesti do povećanog jaza u zaradi. Što to znači? Naravno, ponekad je bolje za majke i očeve da smanje broj radnih sati, ali vrlo često se događa da su žene te koje se odlučuju za to, a to znači da one onda rade kraće i zarađuju manje. I na kraju ono kažnjavanje majčinstva ponovno e, postaje sve strože. No, konačno, ono što je veoma važno, osim ovih instrumenata politike, a povezano je sa obiteljskim dopustima, su usluge čuvanja djece. Znači, institucije koje se brinu za djecu. Vjerojatno najpoznatiji instrument kojim se koordiniraju te politike na razini Europske unije su takozvani ciljevi iz Barcelone koji su definirane 2012. no dosad samo devet zemalja je ispunilo prvi cilj, a to je da 33% djece do tri godine bude u nekoj takvoj instituciji za čuvanje djece, a 11 zemalja ispunilo drugi cilj, a to je da 90% djece u dobi od 3 godine do školske dobi su u vrtićima. Mogu vam pokazati evo kratko samo brojke. U redu, tu su dakle dva seta brojki. Vidite da zemlje koje su ispunile ove ciljeve za djecu do tri godine su zemlje koje tradicionalno nude čuvanje djece e, velikom broju obitelji i radi se samo trenutak dakle o zemljama koje također ispunjavaju i drugi e, cilj iz Barcelone što se tiče vrtića. I samo evo na samom kraju ne smijemo govoriti samo o brizi za djecu jer u obiteljima im se treba brinuti i za druge članove zbog toga što društva nam stare i možemo govoriti o takozvanoj sandwich generaciji žene koje su u 60. godinama, ekonomski su dalje aktivne, ali imaju stariju, e, starije roditelje, ali imaju i unuke. Tako da se od njih očekuju i da brinu za svoje roditelje i za unuke i da rade, odnosno da budu ekonomski aktivne. Naravno, e, postoji e, cijeli niz e, napetosti i problema koji se tiču tog međugeneracijskog i međurodnog ugovora. Znači ima i drugih problema, a ne samo čuvanje djece. Na kraju, naravno, imamo jedan popis e, odabranih e, preporuka toga što bi se moglo napraviti na razini Europske unije, posebno što se tiče e, roditeljskog dopusta i čuvanja djece. Samo nekoliko njih ću spomenuti. Mislim da je veoma važno da se radi na revidiranoj direktivi za rodiljni dopust i tu imamo dva stupa na kojima počiva ta direktiva koji su veoma važni, a to je znači da se produlji trajanje dopusta na 18 do 20 tjedana, idealno bi bilo 20 i ono što je veoma važno, direktiva bi trebala uvesti barem dva tjedna rodiljnog dopusta za očeve i naravno uz adekvatnu naknadu. Nadalje, mislim da je važno da se prati način na koji e, sadašnja direktiva o roditeljskom dopustu se provodi jer u nekim zemljama izgleda da e, oni baš ne e, poštuju tu direktivu ili način na koji je prenesena ta direktiva dojma se da zapravo tu ima neki dvojbi oko toga ovi novi instrumenti koje, kojima raspolaže Europska unija, primjerice eh, preporuke koje su posebno prilagođene svakoj zemlji po europskom semestru bi mogli poslužiti u ovu svrhu. Što se tiče ciljeva iz Barcelone, eh, vijeće bi trebalo ponovno naglasiti važnost i e, razviti ciljeve za dugoročnu brigu, odnosno skrb. Hvala. Allora, volevo ringraziare Dorota. Evo, zahvalit ću Doroti Selevoj. Njezina prezentacija je nama, e, zastupnicima koji smo članovi ovog odbora, omogućilo da se prisjetimo e, koliko je potrebno da se ujednače rješenja tu kako ne bi došlo do razlika između zemalja članica Europske unije. Moramo e, postići jednoobraznost, a to možemo učiniti samo ako na tome radimo svaki dan. I to je nešto što ćemo trebati riješiti u tokom ovih godina koje su pred nama. Ja sam bila i u prethodnom sazivu parlamenta i puno smo razgovarali o rodiljnom dopustu za majke, ali posebno za očeve i tu se rješenja razlikuju eh, od zemlje do zemlje. U Italiji to postoji, ali nitko to, jedan otac to ne koristi. Ako pitate nekoga u Italiji znali jednog oca koji je iskoristio taj rodiljni dopust za očeve, neće nitko ga znati, ali ipak postoji ta mogućnost da se pruži podrška ženama jer mi pokušavamo pomiriti zahtjeve e, posla i obitelji, kao što ste i sami rekli. Eto, e, mi smo vrlo, e, slični smo godina pa ću ti reći ti, ali ima puno više žena koje sada su dio radne snage, ali ne toliko koje su imale djecu koje se sada žele vratiti na posao. Tako da mi moramo se pobrinuti da ženama stavimo na raspolaganje e, prave instrumente, e, ali i obiteljima, jer kada govorimo o ženama, govorimo o obiteljima. Radi se o podršci obiteljima. Hvala vam još jednom na, na vašoj prezentaciji. Eh, eh, Ima li ikakvih pitanja Doroti? Ili bi možda dopredsjednica htjela nešto reći, komentirati, nadovezati se na ovo što je rekla naša stručnjakinja? Se allora arrivano domande, giusto? U redu, ako nema pitanja, ne, u redu. Hvala vam još jednom. Sad možemo prijeći na sljedeći dio ovog našeg seminara žene u e, političkom i gospodarskom procesu donošenja odluka. I tu je e, s nama kolegica koja će predsjedavati našim radom tokom drugog dijela ove radionice. Hvala. I will eh, uh, Ja ću govoriti na portugalskom. Lijepo vas pozdravljam, ja sam potpredsjednica ovoga odbora. Predsjedat ću ovim dijelom sastanka. Tijekom ovog panela razgovarat ćemo o važnim temama trebamo vidjeti što se može poduzeti kako bi se unaprijedila situacija u budućnosti. Tema drugog dijela seminara odnosi se na pitanja kao što su temeljna prava, donošenje odluka i razvoj. U tom smislu imamo izlaganje o ženama u političkom i gospodarskom procesu donošenja odluka. Kolegica Lepinar zapravo predaje na Pariškoj školi za društvene znanosti. Ona se u svom istraživanju bavila kvotama kao i socijalnim e, društvenim pokretima, pravnim aspektima i tako dalje. E, e, Lijepo pozdravljam Eleonor Lepinar. Izvolite dajem vam riječ na 10 minuta. Hvala. Velika mi je čast što ste me pozvali na ovaj seminar. Ja ću vam govoriti o pitanju i položaju žena u procesu donošenja odluka. Od kraja 80. godina počinje se stvarati svijest o važnosti uključivanja žena na razinu gdje se donose odluke i to u svijetu i na razini Europske unije. Tako da imamo čitav skup preporuka međunarodnih normi koje idu u pravcu podržavanja veće zastupljenosti žena na tim razinama. Nešto manje od 22% žena trenutno je zastupljeno u parlamentima na svjetskoj razini i prema tome žene su još uvijek u velikoj mjeri podzastupljene u političkom procesu donošenja odluka u Europskoj prosjek je 28% u Europskoj uniji u donjem domu parlamentima, u parlamentima a 33% e, žena koje su promaknute 90. i 95. godine na konferenciji o ženama, konferenciji Ujedinjenih naroda. Dakle, 20 godina kasnije još uvijek nije postignut cilj koji je tada zacrtan. Ono što možemo konstatirati jest da su kvote usprko svemu mehanizam koji se mnogo koristi i koji se koristi na učinkovit način. E, to je mehanizam koji se koristi posvuda. Imamo stotinjak e, država na svijetu koje na ovaj ili onaj način koriste kvote u politici. Oko 50, 56 zemalja koristi zakonski propisane kvote. Isto tako se povećao prag. Eh, ranije smo imali kvote na razini od jedne trećine, sada je prag negdje 40, između 40 i 60%. Također se sve više koriste kvote u odnosu na institucije, na ustanove u kojima se primjenjuju. Dakle, krenulo se od politike, međutim sada i u gospodarstvu i u nekim drugim područjima se također koriste kvote. Postoje različite kategorije kvota. Ono što je bitno istaknuti je da postoje kvote koje možemo zvati neobvezujućim dobrovoljnim kvotama koje ne povlače za sobom sankcije. Primjerice, neka politička stranka može imati interne kvote. To isto vrijedi i za uprave gdje dakle mogu postojati kvote u smislu da se poduzeća potiču da imaju veći broj žena u upravama. A onda imamo isto tako i zakonski propisane obvezujuće kvote gdje sankcije mogu značiti da se odbije upis e, na e, neku listu kod izbora ili da se mogu provesti sankcije protiv nekog poduzeća zato što nema dovoljno broj žena u upravi ili nadzornom odboru. Postoje različiti, različiti oblici kvota u raznim državama članicama. One se primjenjuju u velikom, velikom broju država i u politici i u gospodarstvu. Ono što je možda manje poznato je da e, neke države članice primjenjuju kvote i u javnom sektoru, dakle to su kvote koje se primjenjuju primjerice kod imenovanja državnih službenika, primjerice u lokalnoj samoupravi ili pak kvote koje se primjenjuju na neka povjerenstva koja formira vlada ili parlament. E, takve kvote postoje u nordijskim zemljama ili pak u Austriji. Zatim e, postoje i kvote u e, institucijama koje se financiraju javnim novcem, primjerice na sveučilištima. U Njemačkoj postoji inicijativa za uvođenjem kvota u pojedine struke, primjerice među liječnicima ili novinarima. Koje su prednosti kvota? Zašto se taj mehanizam sve više koristi? Zato što funkcionira, zato što je efikasan. Dakle, zahvaljujući kvotama žene imaju pristup e, institucijama gdje ranije nisu imale pristup. Primjerice 2012. godine od 10 zemalja gdje je na svjetskoj razini došlo do najvećeg broja porasta zastupnica, devet, u devet zemalja su se primjenjivale kvote. U Europi šest od šesnaest država koje imaju najveći broj žena zastupnica primjenjuju e, dakle zakonski propisane izborne kvote. Kvote su posebno učinkovite u zemljama koje su tradicionalno imale malu prisutnost e, žena kao što su Poljska, Francuska, Španjolska i Slovenija. Dakle, zahvaljujući kvotama postiže se brzo kvantitativno povećanje broja žena, primjerice u Sloveniji u desetak godina se prošlo sa, sa 12 na 34% žena u parlamentima, u Norveškoj u šest e, godina se prešlo sa 6 na 14% žena u upravama poduzeća. Dakle, riječ je o velikim kvantitativnim skokovima. Dakle, kada su te mjere popraćene i zakonskim sankcijama, bilo da je riječ o politici ili o gospodarstvu, to su ti kvota kao instrument postaje još učinkovitiji, naravno pod određenim uvjetima. Što se tiče političkih tijela, bitno je reći da se na izbornim listama e, mora, mora postati obveza i redosljeda na toj izbornoj listi jer kvota koja ne nosi sa tobom, sobom taj preduvjet, znači da se žene, mogu naći na dnu izborne liste. U tom slučaju kvota može biti 30 do 40%, međutim ako se žene nalaze na dnu liste, teško da će proći. Tako da to znači velik broj kandidata, ali mali broj žena koje mogu biti izabrane. To se primjerice dogodilo u Poljskoj. Ima još nekih e, uvjeta, to znači da mora postojati prag, ali ne i gornji, gornja granica primjerice kvote od jedne trećine 25% ili 30% su problematične iz razloga što to postaje plafon za žene, a zapravo ne omogućuje ženama da se poveća njihov broj. To se dogodilo u Grčkoj i u Belgiji prije reforme mehanizma ženskih kvota. E, dakle to je dovelo do dosta niske zastupljenosti žena. E, kao što sam rekla, bez sankcija kvote ne funkcioniraju i potrebno je također imati mehanizam praćenja primjene kvota. To je značajno budući da takav monitoring dovodi do veće osvještenosti kada je riječ e, o postignutom napretku, dakle točno se može vidjeti gdje stvari ne funkcioniraju i ovisno o tome gdje su postignuti pomaci može se vidjeti gdje još treba ostvariti dodatni napredak. To također omogućuje e, izradu novih zakonskih propisa kako bi se riješile, postojeći problemi. E, s druge strane imamo dobrovoljne mjere, primjerice unutar političkih stranaka. To također može biti problematično. Naime, često se događa da samo neke političke stranke imaju kvote, a ne sve. E, češće su to političke stranke e, dakle na ljevici. Na taj način se kvote ne primjenjuju ravnomjerno u svim političkim opcijama. U Velikoj Britaniji samo je e, laboristička stranka, ima, primjenjuje kvote. Znači da više od 90, 80% e, žena zastupnica u britanskom parlamentu dolaze iz laborističke stranke i ukupan broj žena je oko 24% u britanskom parlamentu, tako da nije došlo do nikakvog povećanja u posljednjih 15 godina. Slična situacija u Njemačkoj, zastupnice uglavnom dolaze iz redova ljevice. Što se tiče e, gospodarstva, mjere kao što su treba kvote primijeniti ili objasniti zašto se ne primjenjuju, to znači da je riječ o dobrovoljnim kvotama pomoću kojih se e, potiče tvrtke da imaju veći broj žena u upravama ili nadzornim odborima. Međutim, opet e, u Španjolskoj ili u Danskoj se tvrtke potiču da daju objašnjenje, odnosno obrazloženje zašto se ne povećava broj žena. Međutim, te se mjere nisu pokazale jako uspješnima u spomenutim zemljama. Bitno je također spomenuti da osim e, što se kvotama omogućuje ženama da dođu na mjesto gdje se donose odluke imaju još e, neke značajne aspekte, a to je da se na taj način e, sprečava diskriminacija žena. Naime, kod uspostave kvota više se ne postavlja pitanje jesu li žene kompetentne, žele li se baviti politikom i žele li raditi. Dakle, postavlja se pitanje koji institucionalni mehanizmi postoje koji onemogućuju ženama da dođu do e, željene pozicije i na taj način se objašnjava zašto su one podzastupljene. Prema tome primjenom kvota može doći do promjene u procesu zapošljavanja, recimo u upravama, može se razjasniti na koji način se ocjenjuju kompetencije i može se postići da dođe do promjene postojećih kriterija, dakle naprosto se mogu ukloniti neke prepreke. To je još bitnije u politici jer se često smatra da su žene manje kompetentne od muškaraca uz iste kvalifikacije. Prema tome žene treba više ohrabriti, treba ih ohrabriti njihove političke stranke i njihovi stranački kolege. I s obzirom na te okolnosti bitno je da postoje neki obvezujući mehanizmi kako bi se žene uistinu potaknulo da se e, kandidiraju. Još jedan pozitivan učinak kvota je ono što možemo nazvati desegregacijom. Jutro smo govorili o segregaciji na tržištu rada. To je također vidljivo i u politici. Vrlo se često ministarski portfelji dodjeljuju e, na određen način i E, vidimo kod kvota koje se primjenjuju u javnom sektoru, dakle u imenovanju na, na ministarske pozicije, da e, to dovodi do desegregacije. To vidimo u nordijskim zemljama, primjerice u sektorima, u resorima kao što su poljoprivreda, promet. E, dakle, vidimo da ima sve više žena koje su imenovane na rukovodeće položaje, prema tome to možemo nazvati desegregacijom. Još jedan važan učinak jest da se na taj način stvaraju e, novi uzori za, za žene, novi uspješni primjeri. E, primjerice, zahvaljujući desegregaciji u upravnim tijelima u poduzećima u Francuskoj, pomladila su se poduzeća, odnosno pomladile su se uprave i isto tako se na taj način privuklo više stranaca, dakle tu je došlo do određene diversifikacije. E, bitno je istaknuti da se ne može sve postići kvotama. Dakle, kvote omogućuju da se uklone neke prepreke, na taj način se možemo boriti protiv diskriminacije, međutim ne može se sve promijeniti na taj način. Dakle, uvode se neka nova pravila koja omogućuju ženama da napreduju, međutim to neće nužno ukloniti sva neformalna pravila koja se primjenjuju u određenoj instituciji, a koje zapravo dovode do toga da se žene isključuju iz procesa donošenja odluka. E, na 12. stranici izvješća možete vidjeti da e, progovorimo o tome kako treba promijeniti način razmišljanja unutar e, ustanova i institucija. Kakva je trenutna situacija? Dakle, imamo, možemo zaključiti da je zahvaljujući prijedlogu direktive gospođe Reding iz 2012. godine došlo do određenih promjena. Njemačka je u određeno vrijeme imala i otpora prema tome. Međutim, do kraja godine očekujemo da će Njemačka uvesti kvotu za uprave poduzećima. Prema tome e, vidimo da se tu zapravo, da se stvari pokreću i da to povoljno utječe na donošenje obvezujućih mjera u tom, u tom području. E, mislim da vas ne trebam podsjećati da Europska unija kroz svoje direktive i preporuke vrlo značajno djeluje na to područje i važan je akter u smislu da podupire i neke lokalne organizacije koje se bore za ženska prava. E, dakle, te organizacije su radile i na svjetskoj razini za, u svrhu vođenja kvota i isto tako postoji mreža stručnjaka e, koji rade na e, uvođenju pozitivnih mjera za veću zastupljenost žena u politici. Dakle, treba nastaviti rad na tome. Naravno, postavlja se pitanje u kojoj mjeri direktiva kojom se propisuje kvote u poduzeću. Dakle, hoće li ta direktiva uspjeti proći e, i dobiti odobrenje suda? Naime, ranije se nije pozitivno gledalo na e, pozitivne diskriminacijske mjere, međutim Sud Europske unije je e, odredio točne kriterije primjene, ali je sud ipak donio neke odluke koje omogućuju e, uvođenje određenih kvota i mislim da ne treba smatrati da se sud tome protivi ili da je to nešto što bi moglo onemogućiti e, uvođenje kvota. Što se može poduzeti, To je moguće, dakle treba se koncentrirati na političke stranke. E, kvote same po sebi nisu dostatne, treba imati e, i dopunske mjere i naravno u tom smislu treba potaknuti političke stranke da imaju svoje interne kvote na stranačkim listama. E, treba također izračunati zastupljenost žena na različitim razinama upravljanja. Međutim, postoji neki drugi instrumenti, zapravo čitav skup instrumenta koji su vrlo značajni. Te mjere koje nisu kvote mogu se, e, do, stranke ih mogu dobrovoljno uvesti, ali se isto tako mogu i zakonski propisati. E, dakle, u propisima koji se tiču stranaka, političkih stranaka i njihovog financiranja. Primjerice u statut stranke može se unijeti odredba o, o davanju potpore ravnopravnosti među spolovima kao temeljnoj vrijednosti. Isto tako u sklopu izbornih kampanja može se propisati E, i odrediti dakle nazočnost žena u medijima. E, također treba organizirati edukaciju o rodno osvještenoj politici u političkim strankama i to e, da bi edukacija trebala obuhvatiti sve članove neke stranke. Isto tako postoji neki interni mehanizmi, financijski mehanizmi, primjerice treba izbjegavati um, neku, neke određene vrste troškova. Unutar stranke se uh, kako također traži i Ujedinjeni narodi mogu se dakle uh, promicati ženske mreže. Što se tiče uh, nacionalnih parlamenata. Kao što sam rekla, moguće je donijeti zakonske propise e, dakle koji se tiču mjera kao što su financiranje političkih stranaka, zatim nacionalni parlamenti mogu i trebali bi donijeti određen i propisati određen broj kvota, bilo da je riječ o kvotama u politici, gospodarstvu ili u javnom sektoru. Također se e, mogu donijeti propisi koji se tiču medijske pokrivenosti e, izbornih kampanja i ono što je također bitno, a to mogu učiniti samo nacionalni parlamenti, treba revidirati mehanizme koji se tiču e, mirovina zastupnika i općenito vijećnika, budući da žene u politici imaju kraću karijeru, dakle one brže izlaze iz politike. I sama činjenica da žene ne znaju kako se vratiti na tržište rada i kako će njihov mandat utjecati na njihovu mirovinu, također je jedan od čimbenika kojih može odvratiti od političke karijere. Zato je vrlo bitno e, raditi na tome da se unaprijedi mirovinski sustav za parlamentarne zastupnike i donijeti neke i da se donesu neke mjere po završetku političkog mandata. Dakle, kako bi se žene lakše integrirale na tržište rada. To su mjere koje mogu donijeti nacionalni parlamenti. Isto tako kvote, primjerice kod uprava u poduzećima treba dopuniti i obvezom e, godišnjeg izvješćivanja u poduzeću Svako poduzeće bi trebalo imati jedan plan, program ravnopravnosti spolova za razdoblje od pet godina. Mi u Francuskoj 2011. godine izglasan zakon u tom smislu i postoji obveza da jednom godišnje uprava mora donijeti izvješće o ravnopravnosti spolova u tom poduzeću. Dakle, i to se odnosi na sva poduzeća koje moraju primjenjivati kvotu kvote e, na toj najvišoj razini. Tako da se to primjenjuje u čitavom poduzeću i na taj način bi pozitivan učinak od kvote trebali imati svi zaposlenici u tom poduzeću. Kao što je spomenula moja prethodnica, e, bitno je sve ove reforme dopuniti mjerama koji stavljaju naglasak na e, na roditeljski dopust za muškarce, jer dakle ako se žene žele više angažirati u javnom prostoru i muškarci se moraju više angažirati u obitelji. Zatim Parlament će i dalje nastaviti davati svoj doprinos e, kada je riječ o pitanju podzastupljenosti žena E, u procesu donošenja odluka, dakle parlament ima svoja vlastita izvješća, te e, će nastaviti podržavati e, pozitivni učinak, odnosno pozitivne mjere koje postoje u ugovorima još odavno, ali se te mjere ponekad smatraju proturječnima ravnopravnosti prilika. Dakle, kvote su sastavni dio e, zakonskih mjera i instrumenata e, kojima se može postići ravnopravnost spolova. Naravno, isto tako treba podržati prijedlog komisije za uvođenjem kvota u upravama i nadzornim odborima poduzeća na razini Europske unije. Pritom se kvote trebaju uvesti ne samo e, u odnosu na članove odbora koji imaju e, koji nemaju izvršne vlasti nego i na one koji imaju izvršne vlasti. Jer vidjeli smo u Njemačkoj da se u slučaju da se to primjenjuje samo na one koji nemaju izvršne ovlasti, da će se onda to neće primjenjivati, neće niti uvesti, odnosno neće niti zaživjeti za sve članove. Prema tome svi moraju imati jednake e, prilike dakle kao što sam rekla također treba postojati izvješće e, i plan za e, jednakost i za ravnopravnost spolova unutar poduzeća. Hvala. Zahvaljujem, gospođo Lepinar. A evo sada možemo provesti vrlo kratku raspravu. Evo, zastupnici koji su e, prisutni su sada pozvani da postave pitanja ili da prokomentiraju ako žele izvolite. não havendo nenhuma questão, eu vou, vou colocar um... Pa čini se da e, slušatelji nemaju komentare, pa ako ja mogu prokomentirati, a dakle moj komentar je sljedeći. E, trudit ću se govoriti polakše radi prijevoda. Kad se provode studije o kvotama, a ja nisam pročitala studiju o kojoj vi govorite sada, um, ima li neko, neku predračbu o socijalnim, e, e, o društvenim e, klasama iz kojih dolaze ti ljudi? Naime, treba održati vrlo široku raspravu ne samo o diskriminaciji protiv žena, nego i o diskriminaciji u odnosu na gospodarski položaj žena, ekonomski položaj žena. Evo ako može nešto o tome. Izvolite. Hvala. Hvala na pitanju. Činjenica je da kada se govori o tome gdje se donose odluke, e, dakle, to su instance gdje se uglavnom nalaze predstavnici elite, bilo da je riječ o muškarcima ili ženama. To smo ustanovili i kod donošenja francuskog zakona o kvotama u e, upravi u poduzećima, da žene koje imaju više manje iste e, iste osobine, iste karakteristike kao i muškarci koji obavljaju istu funkciju. E, kvote donekle mijenjaju e, društvene profile. Primjerice može se dogoditi da se da uđu u politiku neke žene koje dolaze iz državne službe ili profesorice, nastavnice, čak i kućanice. Dakle, to su profili koji su rijeđi kod muškaraca. E, od muškaraca uglavnom, muškarci uglavnom dolaze iz drugih profesija kao što su odvjetnici, liječnici i tako dalje. Dakle, postoji određena diversifikacija zahvaljujući tim kvotama kod žena. Ali što se tiče profila vječnika, e, to nije reprezentativno za ostatak stanovništva. Mm, u tom slučaju, u ovom slučaju koji smo spomenuli je e, isti profil i muškaraca i žena ima prednost. Dakle, kada govorimo o poduzećima, te kvote je bitno popratiti mjerama, proaktivnim mjerama kako bi se povećala ravnopravnost unutar čitavog poduzeća, dakle na svim razinama, na srednjoj i na najnižoj razini u poduzeća. Tako na taj način bi se od toga bi mogle imati koristi sve žene, a ne samo one koje pripadaju najelitnim krugovima. Hvala, možemo onda preći na sljedeće. Oprostite, eh, komisija, odnosno zastupnici iz komisije želi eh, nešto reći. Izvolite. Hvala. Zanima me kada govorite o ovim preporukama, eh, vrlo često kada govorimo o privatnom sektoru, kaže se da se žene ne imenuju jer ih nema dovoljno, jednostavno nema odgovarajućih kandidatkinja. Pitam se ne bi li bilo uputno imati preporuke na temelju bazih podataka, ali isto tako i ohrabriti um, one koji se bave, koji traže talente, dakle headhuntere, kako bi se postojala strategija kod imenovanja na uh, rukovodeće položaje unutar poduzeća. Pa da, taj argument da nema žena. Zanimljivo je da e, kada se uvedu kvote, obično se i pronađu žene. Ovdje mogu samo navesti primjer e, iz Francuske, dakle zakona iz Francuske, e, dakle što se tiče uprava u poduzećima. Uspjele su se pronaći žene na istoj razini, s istim kompetencijama i nije bilo nikakvih problema. Poduzeća su se prestala žaliti kada su na zakon, kada su vidjela da mogu pronaći odgovarajuće ljude. E, dakle, čak i u najvećim poduzećima, dakle, te kvote se provode za, razdoblje, za razdoblje od pet godina. Međutim, e, oni su već sada promašili kvote E, dakle, isto tako je bilo rečeno da će sve žene biti na u istim odborima, međutim to nije točno, dakle ipak se uspjelo pronaći dovoljan broj žena. Prema tome taj argument ne stoji. Da, naravno da se mogu potaknuti headhunteri, e, međutim vidimo i da se žene same organiziraju, tako da e, postoji određena mreža žena na tim e, funkcijama kako bi se zapravo pokazalo da postoji određeni broj kompetentnih žena. E, prema tome, uvođenjem kvota pokazalo se da to pogoduje i postojanju i uspostavi određenog broja mreža, dakle e, postaje vidljivije je postoje vidljivija i ta činjenica da ima dovoljno žena e, koje bi mogle obavljati takve funkcije. Hvala. Ima li još pitanja iz e, publika, odnosno od prisutnih? Ima li neko komentar ili pitanje još? E, izvolite, zadnji red. Ako se možete predstaviti, izvolite. Uzavši dakle u obzir ideju kvota, e, ja sam, ja imam dvostruko državljanstvo američko i belgijsko, dakle pitanje kvota uvijek e, postaje ovako jedna vrsta vrućeg krumpira. E, u mom pitanju i uvijek se pitam kako se, kakav je odnos između kvota i imigrantskih populacija i drugih rasa. E, na primjer, e, evo dakle to je jedno pitanje kako onda pronaći e, žene drugih rasa i na primjer postoji recimo i kulturološki kulturološka predrasuda gdje su čak i od pripadnici drugih rasa nekada protiv toga da u kvote ulaze i druge rase osim bijele. Izvolite. Hvala, da, to je vrlo bitno pitanje. Nemamo mnogo studija o učinku kvota na etničke manjine. Međutim, taj mali broj studija koje imamo na raspolaganju odnosi se na Belgiju, vidjet ćete to i u mom izvješću. Iz toga se vidi da kada govorimo o politici, e, uvođenje kvota pogoduje ženama iz etničkih e, manjina dakle pripadnicama neke etničke manjine. I to sam ustanovila i u Francuskoj na lokalnim izborima. E, možda su političke stranke tu pomalo i cinične, jer e, ponekad razmišljaju na način da ako trebaju staviti ženu, mogu staviti ženu iz druge rase. Dakle, to se neka događa. Međutim, e, žene zapravo nemaju negativan učinak na žene koje su pripadnice neke etničke manjine, dakle to im ne šteti. E, mislim da se vaše pitanje kao i pitanje potpredsjednice odnosi na to da treba istaknuti da nisu sve žene iste, da postoje razlike i unutar e, te skupine koje zovemo ženama i pitanje je jesu li kvote jednako povoljne za sve žene. I ako govorimo o instancama na kojima se, gdje se donose odluke, e, onda moramo biti svjesni da govorimo o e, mjestima na koja uglavnom dolaze osobe iz koja pripadaju društvenoj eliti. Međutim, e, ne možemo reći da kvote zapravo mislim da kvote ipak otvaraju mogućnost ženama da sudjeluju. mislim da se ne može reći da će kvote demokratizirali, demokratizirati e, te instance gdje se donose odluke. Mislim da ne bi bilo korektno tako što ustvrditi. Međutim, one nemaju negativan učinak na žene pripadnice etničkih manjina, niti se može reći da e, to dovodi do još veće selektivnosti odnosno da se favoriziraju ovi krugovi koji su već u povoljnom položaju. E, u svakom slučaju trebali bi nam e, novi mehanizmi, e, mnogo šireg obuhvata. Teško je zamisliti da će bilo tko moći biti kandidat za člana uprave. To nije realno. E, primjerice kod, kada govorimo o, upravi i o nadzornim odborima, dakle, e, činjenica da se govori o kvotama, ta e, rasprava sada isto tako otvara vrata i nekim drugim pitanjima kao što su e, diversifikacija, dakle kako obuhvatiti i druge, kako diversificirati sastav članova odbora u odnosu na druge manjinske skupine. Dakle, to je nešto što bi moglo otvoriti vrata i nekim drugim manjinskim skupinama u tim e, tijelima. Recimo za zemlju kao što je Francuska gdje zapravo nema e, brojki zacrtanih u dokumentaciji za druge rase. Teško je reći da to ne, uči, ne utječe ili nema negativnog utjecaja. Da, li mislim da je Francuska izuzetak, mislim da ne treba uzimati kao primjer i vrlo je teško zapravo izvučiti, izlačiti neke opće zaključke na temelju Francuske, situacije u Francuskoj, mislim da se stvari mogu bolje ocijeniti ako uzmemo Belgiju kao primjer. Međutim, neke stvari se ipak mogu sagledati i u svakom slučaju, e, kada vidimo što se govori unutar poduzeća, vidimo da se rasprava koja se vrti oko kvota e, u, dakle, u upravama i nadzornim odborima, da je to nešto što je također potaknulo i raspravu, jednu opću raspravu o različitosti i raznolikosti. To nisu stvari koje su međusobno suprotstavljene. Zahvaljujem. Pa pređemo sada na sljedeću temu. I sljedeći ću prezentaciju. A, naša je tema sada nešto što čemu e, članovi ovog odbora i parlament posvećuje mnogo vremena. Naime, Postoji niz političkih e, rasprava i e, mnogo zakonskih e, predloga, a to je dignitet, integritet i borba protiv nasilja prema ženama. Ovdje smo pozvali zagovornika gospodina Leva Altana koji ima 13 godina iskustva u provedbi zakona i propisa Europske unije. Gospodin Alta eh, je pravni savjetnik nacionalnim vladama i Europskoj komisiji. Dakle, evo, dajemo mu riječ eh, kako bi nam eh, dao ne određenu perspektivu na ovo pitanje. Izvolite. Zahvaljujem i hvala na prilici da govorimo o važnom pitanju. Dakle, dostojanstvo, integritet i borba protiv e, nasilja prema ženama jedna je stvar koja je dobro pokrivena strategijom, e, a strategija također je već revidirana u smislu toga kako zemlje članice i Europska unija napreduju po tom pitanju. A predlažem, obzirom na kratkoću vremena, da samo kratko govorim o, o nasilju prema ženama, o nekim e, preuzetim obvezama, o e, nekim brojkama i načinima e, kako krenuti dalje. Znači što se tiče proširenosti i prirode nasilja prema ženama, prva stvar je da podaci nisu baš najdostupniji, zapravo loše su prikupljeni, prilično su rijetki i nisu konzistentni, ne prikupljaju se redovito na godišnjoj i redovnoj osnovi. Međutim, nedavno se je objavljen dobar rad kojeg ste svjesni i poznate gdje brojke možda ne e, začuđuju, ali su svejedno šokantne, a to je da su milijuni žena svake godine e, izloženi e, fizičkom i psihološkom nasilju i tisuće u Europskoj uniji ubijeni svake godine E, znači, jedna od 62 žene e, trpi fizičko ili seksualno nasilje u svom životu. Ili čak u razdoblju 12 e, mjeseci govorimo o 13 milijuna žena koje su pretrpile fizičko nasilje. A to je više, recimo, cijele populacije zemlje kao što je Mađarska. Seksualno nasilje je 3,7 milijuna žena u 12 mjeseci. Uhođenje 9 milijuna žena. Dakle, brojke ovdje idu sve dalje i dalje. I ako pogledamo ubojstva, 55% žena, e, ubojstva nad ženama u Europi e, počinjavaju e, partneri u obitelji. Dakle, to su zapanjujuće brojke, znamo ih, čuli smo ih toliko puta. I što, za što stoje te brojke? Neke od najgorih zločina, seksualno napastovanje, silovanje, uhođenje, trgovina i ubojstvo. Dakle, to su samo neke od stvari koje su posebice povezane sa rodnim pitanjima. Znači, to su nasilni zločini, ali ne samo nasilni zločini, nego i oni koji se ponavljaju i e, učestalo ponavljaju u duljim razdobljima. A učinak koji imaju su fizički i psihološki Mnoge žene e, imaju, e, trpe fizičke posljedice i e, psihičke posljedice koje utječu na njihovu mogućnost obrazovanja, zapošljavanja i mnoge rasprave danas upravo išle su u smjeru pitanja tržišta rada i tako dalje. Dakle, to su pitanja koje imaju goleme utjecaje na živote žena, ne samo na žrtve, nego i na članova obitelji, zajednice i društva. To sve utječe na sve nas i na cijelo društvo i gospodarski učinak društva, ako želite. E, naravno, to je jedno golemno pitanje e, koje je i prepoznato, prepoznato na međunarodnoj razini, na razini Europske unije i nacionalnoj razini. I obveze koje su preuzete, preuzete su još od 79. kada je UN e, utvrdio konvenciju o ukidanju nasilja protiv žena i e, takve su se obveze i dalje preuzimala od tada. Posebice Pekinška platforma za akciju koja se fokusira upravo u jednim svojih područja na uklanjanju nasilja protiv žena i odgovoru na nasilje i nedavno također imamo i konvenciju Vijeća Europe o uklanjanju e, nasilja protiv žena i Istanbulsku konvenciju. Također, svašta se događa na razini Europske unije također, e, što nije e, možda specifično usredotočeno nasilje protiv e, žena, međutim imamo zakone koji se odnose na trgovinu ljudima, recimo 80% žena koje su 80% osoba koje su trgovane su žene, zatim imamo zakonodavstvo za zaštitu djece, zaštitu i druge zaštitne mjere protiv seksualnih zločina. Znači imamo e, neke druge stvari u okviru europskog semestra koje su usmjerene na same korenske, korenska pitanja i rodnu politiku kao poboljšanje zapošljavanja, obrazovanja i tako dalje. Tako da se sva što događa, preuzete su mnoge obveze i te sve aktivnosti i preuzete obveze pa na primjer kod e, Istanbulske konvencije i, i Pekinške platforme, e, usredotočene su na neke stvari kao sveobuhvatne i koordinirane politike. One moraju biti takve upravo zbog kompleksne prirode same stvari. Zatim, tu se gledaju tri ključna načina kako djelovati. Prvi je prevencija prevencija prije događanja zločina, zatim zaštita i potpora žrtvi, zaštita od nasilja e, i zaštita e, i tijekom sudskih procesa, znači protiv sekundarne i ponavljane viktimizacije i zatim e, također kazneni progon za počinitelje gdje negdje to zapravo još nije čak niti kriminalizirano. E, nadalje, sljedeći aspekt ovoga je potreba da se promijeni e, društvena kulturološka perspektiva koja iza, koja stoji iza nasilja prema ženama, o tome ću govoriti za čas. Znači fokus na obuci profesionalaca kako bi se prepoznalo da je nasilje protiv žena se događa i shvati kako e, postupati na odgovarajući način Fokus je također na koordinaciji, međuagencijskoj koordinaciji. Ne samo u koordinaciji politika, nego na samoj temeljnoj razini, jer nasilje protiv žena utječe na tolike aspekte naših društava, da agencije i službe koje se bave svim tim e, moraju biti doista e, koordinirane kako bi se pronašla učinkovita rješenja. Također tu gledamo e, usluge za potporu i kako se one mogu pružiti takva potpora ženama žrtvama i kako osigurati e, uspješnu rehabilitaciju, oporavak i buduće mogućnosti. I posljednja dva aspekta e, ovih međunarodnih i EU e, obveza je naravno učinkovita implementacija, a posebice odgovarajućim financiranjem te prikupljanjem podataka i nadzorom. Već sam spomenuo nedostatak podataka koji potječe uglavnom zbog majka prikupljenih podataka A e, i zbog odgovarajućeg e, neodgovarajućeg odgovora sudstva i pravosuđa. I na kraju praćenje. Da se tamo gdje nema dovoljno podataka, nema ni dovoljno praćenja očigledno i sa svo praćenje na neki način je sprečeno negdje ili, ili nešto onemogućava odgovarajuće praćenje. Dakle, vidimo da se svašta događa, zemlje članice i Europska unija preuzeli su obveze, vijeće je donijelo niz zaključaka o tom pitanja i poduzeli su mnoge aktivnosti, pa svejedno kada pogledamo statistiku koja postoji, vidimo da je e, nasilje protiv žena ili isto i nije se smanjilo ili u nekim slučajevima čak i raste i ne samo to nego e, su aktivnosti fragmentirane, događaju se na različite načine u različitim zemljama, u po različitim stopama. Znači zapravo je pravo pitanje zašto se to događa, koje su ovdje poteškoće koje se javljaju u borbi protiv ovog problema, a to doista jest važan problem. Dakle, dio toga doista je činjenica da je nasilje protiv žena ukorijenjeno e, u e, rodnim pitanjima. Znači, to je ukorijenjeno u strukturnim e, nejednakostima, u socijalnim konstrukcijama muškosti, muške uloge u društvu i ženske uloge u društvu. I stoga utječe na način na koji pojedinci, zajednica i društvo vide žensku ulogu u društvu i vide kako e, žene treba tretirati i na njih e, reagirati i kako treba odgovoriti na nasilje. Dakle, što znači to? To znači da ona strukturne nejednakosti e, povećavaju vjerojatno da će muškarci počiniti nasilje i to obično protiv nekoga koga poznaju. To također onda smanjuje mogućnost da će E, se e, nešto moći učiniti protiv tog nasilja od strane pojedinaca, društava i zajednica. A smanjuje mogućnost e, ženama da izbjegnu tako nasilje, da reagiraju na njega, da govore o njemu i reagiraju. Ako pogledate statistike i fare ankete, E, koja je provedena populaciji žena, znači to su odgovori žena koje su same rekle što im se dogodilo, a ne službene statistike iz e, kaznenih prijeva. Dakle, kad pogledate takve statistike i statistiku prijavljenih e, zločina, postoji velika diskrepancija ovdje. To nam jasno pokazuje koje, s kojim se tu opasnostima suočavamo kada žene E, ne mogu e, izaći u javnost kada političari ne odgovaraju na probleme koji se pojavljuju i kada e, sami muškarci misle da je nasilje odgovor na probleme s kojima se suočavaju. Dakle, što to zapravo znači? To zapravo znači da trebamo imati sveobuhvatne odgovore, koordinirane odgovore i dugoročne odgovore također. Kada pogledamo dakle to i vrste odgovora kakve vidimo, možete onda vidjeti i vrste akcija koje mogu pomoći e, postići pozitivnu promjenu tijekom godina koju EU može poduzeti. Što to znači? To znači da gledamo e, sveobuhvatne, ali i ciljane odgovore na nasilje protiv žena. Znači govorimo o kratkoročnim, srednjoročnim i dugoročnim reakcijama koje moraju biti konzistentne i događati se godinu za godinom e, u dosljedni način. Pa govorimo o aktivnostima koje se provode i nadziru, aktivnostima koje se e, revidiraju i obnavljaju. Znači što se dakle ove prve stvari To znači da trebamo imati jedan sveobuhvatni pristup gledati ne samo jedan oblik nasilja, jedan, jednu vrstu nasilja, nego sve vrste nasilja, recimo jedne godine trgovinu ljudima, druge godine možda E, genitalno sakačenja, a onda nešto drugo. Ali e, svake godine se zapravo svi ti, e, sva svi ti zločini događaju svake godine. Znači ne možemo se samo fokusirati na jedno, prepustiti druge sljedećoj prireci, nego trebamo gledati stalno sve zločine, ali sve skupine protiv kojih se to provode. Znači ne treba nam samo sveobuhvatna, nego i ciljena aktivnost. Znači ne samo da sve žene moraju dobiti pomoć e, od strane europskih politika, nego moramo razmotriti različite situacije u kojima se nalaze različite e, skupine žena kao etničke manjine, e, kao romkinje, žene s invaliditetom i tako dalje. Svaka od ovih skupina sa svojim karakteristikama ima i svoje potrebe, ima svoje posebne probleme koje treba riješiti, a sve to treba E, prema svemu tome treba postupati na sveobuhvatan način, znači i u svim sektorima, znači bez obzira ne radili se na obrazovanje, zapošljavanje ili pravosudni sustav, na sve njih treba odgovoriti. Dakle, to znači da se to može postići samo sveobuhvatnom strategijom. I na to je pristala Europska unija već ranije, ali zapravo nije u potpunosti ispunjena, Znači, strategija nije uvijek najbolja stvar, ali u nekim situacijama, a ovo je jedna od njih, rekao bih, strategije omogućuju učinkovitu koordiniranu akciju. Znači kad imate niz e, glavnih uprava unutar jedne institucije, niz institucija koje se bave raznim aspektima jednog problema, teško je to koordinirati i izbjeći praznine, a osigurati sinergije između svih aktivnosti. Samo vrlo kratko o implementaciji nadzoru, to je još jedan e, sljedeći aspekt. Neću u sve preporuke do duše. Međutim, već smo preuzeli mnoge obveze i mnoge zemlje članice su već potpisale Istanbulsku konvenciju, ali ne sve. I trebamo osigurati da sve zemlje članice se uključuju u taj proces i to ne samo to, moramo osigurati da su te obveze koje se preuzimaju doista fokusirane i da se postižu na najnižoj razini gdje, gdje se provode. Jedan od važnih aspekata je uspostavljanje pravih ciljeva. Uspjeli smo sastaviti ciljeve na Razine Europske unije o teškim pitanjima kao što su siromaštvo, nezaposlenost, rani prekid školovanja, ali nemamo slične ciljeve za borbu protiv žena, iako je to, e, za nasilje protiv žena, iako je to tako važno pitanje i iako je borba protiv nasilja nad ženama doprinosi svim tim drugim ciljevima. To pak ne znači da je ciljeve lako postići, ali Svejedno čudno je nemati ciljeve i ne vidjeti postižete li neki cilj zapravo ili ne. Nadalje, imamo i nedostatak podataka i nedostatak, odnosno samo ograničeni broj indikatora, što sve ograničuje mogućnost nadzora. Znači, uspostavljaju se mehanizmi nadzora putem Vijeća Europe i putem pekinške platforme za akciju. A Europska unija može imati učinkovite E, mehanizma nadzora i zemlje članice mogu pristati na takve vrste monitoringa kao što vidimo u EU semestru e, bez obzira na pravni osnov. Takve stvari se mogu postići, a učinkovita implementacija i nadzor može pomoći osigurati da se preuzete obveze doista i postižu i da ako se slučajno ne postižu da se može postaviti pitanje zašto ne i E, naći neko rješenje. A bez svega toga vrlo je teško vidjeti kako ćemo idućih 5 ili 10 ili 20 godina uspjeti postići stvarnu promjenu u jednom području kojim se doista treba baviti i u kratkoročnom razdoblju i u smislu kratkoročnih potreba žrtava i u smislu društvenih i kulturoloških promjena. Zahvaljujem. E, muchas eh, Zahvaljujem. Mislim da ste doista postavili pitanja koja su od velike važnosti. Već smo e, ranije o njima raspravljali u ovom odboru. Kao što ste i sami rekli, naime, govorimo tu jednom strukturnom problemu. Naše društvo nije jednako i imamo mnogo e, rodne nejednakosti u njemu. I to upravo stvara ove situacije. Dakle, radi se o pitanju dugoročnih politika koje e, će pomoći ostvariti e, ravnopravnije društvo i u obrazovanju i u institucijama i sa specifičnim kratkoročnim politikama. Na primjer, e, pomaganje žrtvama nasilja E, suradnje s policijom. E, vi ste zapravo ukazali na neke stvari na koje se mi fokusiramo već dugo vremena u našem odboru. A to je e, nedostatak homogene statistike koja bi odražavala stvarnost i koja bi bila koristan alat koji bi se mogao primijeniti u raznim područjima. Mi stalno e, i uvijek iznova tražimo reforme. To je zadatak u cijeloj Europskoj uniji. Nadam se da ćemo uskoro to preuzeti kao jednu političku odgovornost e, od strane europskih institucija. Zahvaljujem na ovoj prezentaciji. Pitam se ima li sada nekih pitanja koja treba postaviti. Pitanja za gospodina Leventa. Izvolite. E, ako se možete i predstaviti. E, dobar dan. Tonio Sintera. Ja sam e, konzultant za rodna pitanja. Dakle, ovo pitanje homogenih kriterija. Dakle, koji bi bio najbolji indikatori i koji su e, nužni kriteriji za jednu integralnu strategiju, znači stvari koje jednostavno, bez kojih jednostavno ne možemo. Koje bi bile karakteristike tih indikatora za jednu globalnu strategiju? I'm not sure within, <clears throat> I'm not sure within a E, pa nisam siguran da unutar jedne strategije možete razviti indikatore. Mislim da je poteškoća s uspostavljanjem indikatora na jednoj visokoj razini da zapravo tu obično ne postižete prave ciljeve. Ali jedan od najjednostavnijih indikatora ili ciljeva je upravo broj žena koje prijavljuju da su e, bile žrtve e, nasilja. to će uvijek predstavljati poteškoću samo za sebe i onda uvijek naravno e, razmišljati hoćete li se fokusirati na prijavljene zločine, na brojke u populaciji, vrste zločina, tako. Ali samo zato što je to teško ne znači da se time ne treba baviti. Mislim da je zapravo e, uspostavljen već jedan način utvrđivanja takvih konkretnih ciljeva, a to je populacijska anketa. Znači, ako se provodi takva populacijska anketa svakih pet godina i e, uključe se dva ili tri ključna indikatora na koje se može e, fokusirati ili pitanje, to su e, uži ciljevi sami po sebi, ovi targets. E, mislim, cilj usredotočiti se samo na jedan cilj e, znači da se može vidjeti kako se provode promjene kroz vreme. A zapravo ne možete vidjeti je li onda politika uspješna ili ne, jer e, bez toga ne znate koja je početna točka, a što se promijenilo. Znači, izlazni indikatori su jedna, znači razina nasilja je jedan dio toga, a drugi dio toga je razmjer u kojem E, žene prijavljuju zločine, znači to su ove kaznene statistike. Nadalje treba pogledati razne aspekte e, odgovora temeljem prevencije, zaštite i odgovora. I ovdje već imamo neke dogovorene statistike sa Vijećem Europe, na primjer o potpori, gdje imamo dogovorene ciljeve ove targice o tome koliko e, treba biti uh, e, skloništa u svakoj zemlji članici i tako dalje. Znači, bez obzira na koliko je pitanja, treba uspostaviti takve konkretne ciljeve. A pristup e, strategije je zapravo dobro uh, zacrtan putem Istanbulske konvencije, ali jedino što se treba fokusirati na sve od tih zasebnih aspekata. Hvala. E, zahvaljujem vam još jednom na vašem predavanju i pitanjima. Mislim da ovo što ste rekli je veoma važno i to ćemo uzeti u obzir kada budemo vodili e, rasprave o ovoj temi u mjesecima koji su pred nama na ovom odboru. Nadam se da ćemo i dalje imati priliku da s vama radimo. Kako biste nam pomogli da taj cilj, odnosno te ciljeve postignemo. I nadam se da ćemo uskoro moći jednom za svakda riješiti taj problem nasilja nad ženama i krenuti putem pravednijeg društva gdje muškarci i žene imaju ista prava. Hvala vam. A sada prelazimo na posljednju prezentaciju koja je zadnji dio našeg rada na ovoj radionici. E, queremos también e, Posljednja prezentacija. Radi se o politici rodne ravnopravnosti u kontekstu vanjskih e, odnosa i e, suradnje na pranu razvoja. To je veoma važna stvar i time će se ovaj odbor baviti i u budućnosti. E, dosta govorimo o pekinškoj platformi što se tiče ravnopravnosti i na koji način se može rodna ravnopravnost e, uključiti u međunarodne odnose i kako mi možemo pomoći da se e, poboljša situacija na tom planu. Sada dajem riječ Petri de busher sa sveučilišta u Antwerpenu i naravno zahvaljujemo vam e, što ste došli ovdje. Naravno, Prvo ćemo se slušati vašu prezentaciju, a nakon toga e, ćemo imati vremena za raspravu, pitanja i odgovora. Hvala. Zbog e, uštede vremena ću e, preskočiti uvod i odmah ću prijeći na preporuke, zato što mislim da je to ono što je najvažnije za vas. Kao prvo mislim da ono što je potrebno u ovom kontekstu moramo imati koherentnu politiku u promicanju rodne ravnopravnosti u svim područjima vanjskog djelovanja Europske unije. U novoj europskoj strategiji za jednakost između muškaraca i žena za 2016. do 2020. se je pokazalo da trebamo imati veoma specifične i ambiciozne ciljeve za službu za vanjsko djelovanje, za odbor za razvoj, e, također e, za proširenje i trgovinu, zato što tu imamo veoma velike potencijale. Dakle, vidimo na primjerice bi glavna uprava za e, trgovinu nije se uključila, e, glavna uprava za proširenje se uključila, ali ciljevi nisu baš tako jako ambiciozni. Jedan od e, ciljeva je da se prate nastojanje da se postignu kriteriji iz Kopenhagena. I veoma je važno pratiti to zato što svake godine Možete dati samo nekoliko slučajnih primjera i onda imate lijep e, izvještaj koji ne pokazuje e, sistematski, e, sistematsku rodnu osviještenost. Dakle, radi se o jednoj strategiji u kojoj trebamo uključiti sve, ako tako bude. To će biti pozitivno. Iz razloga upravljanja mislim da svaka služba koja se bavi vanjskim djelovanjem bi trebala imati svoj vlastiti akcijski plan e, gdje će se definirati na koji način se njihova područja gdje oni definiraju politike mogu postati rodno osvještena. U praksi to znači da posebno ove glavne uprave za trgovinu, e, za proširenje i služba za vanjsko djelovanje trebaju početi raditi na razradi tih e, planova i tu se mogu poslužiti primjerima dobre prakse u e, glavnoj upravi za ekologiju i znam i nekim drugim znam da su tamo pokrenute neke inicijative e, kojima je cilj e, da se promiče rodna osviještenost, ali moramo se pobrinuti da ništa se ne preskoči. Također mislim da različite službe e, mogu naučiti jedna od druge iz primjera dobre prakse. I mislim da odbor za razvoj DEVKO i EKO e, su pokazali e, dobre primjere i tu možemo pratiti i primjenu, odnosno korištenje predpristupnih sredstava iz tih fondova. Također imamo ovu mrežu e, kontakt točaka za e, rodna pitanja to bi moglo biti interesantno e, i za politiku proširenja jer bismo onda mogli napraviti snažniju sistematičniju politiku kao drugo mislim da bi se mogla vanjska politika Europske unije i produbiti i proširiti. Znam da e, imamo dobro izvještavanje, kvalitetno izvještavanje i tu se stvara e, jedna svijest o svemu tome, ali moramo e, dokinuti ovaj, ovu dosadašnju praksu narativnog izvještavanja, jer se na taj način ne može pratiti napredak. Tu se govori o nekakvim e, sporadičnim događajima ali mi moramo imati stil izvještavanja gdje će se mjeriti opipljivi rezultati koji će omogućiti da se međusobno godišnje ti izvještaji uz međusobno uspoređuju i naravno imamo i to taj prethodni okvir tamo smo već prikupili neke opipljive podatke ali ovo nije dovoljno transformativno. Tako da mislim da bi se tu trebalo eksplicite na, također uključiti i politička participacija žena i osnaživanje gospodarsko žena. To bi trebalo biti dio svih strategija nakon 2015. i trebali bismo razviti neke e, konkretne pokazatelje kojima će se to moći mjeriti. Znači pristup e, različitim oblicima imovine i pristojnim poslovima. Kao drugo, rodno, provođenje rodno osještenih politika nije nešto što je jeftino ili što je besplatno. Znači, treba povećati sredstva za to, za konkretne projekte, za osnaživanje žena uključujući i povećanje sredstava za financiranje ženskih organizacija. Ono što je još važnije, mora se pratiti korištenje tih sredstava i to je nešto što sam nekoliko puta tokom proteklih godina pokušala naglasiti, znači pratiti na koji način se troše novci, koliko novca ide na konkretne projekte, koliko ide ženskim organizacijama i uvijek sve pokazuje da je to vrlo teško, praktički nemoguće. Imam neki utisak da podaci naprosto ne postoje. Mislim da je to nešto što bi trebalo biti uključeno u godišnje izvještaje e, različitih glavnih uprava i posebno DEVKO. Znači, da se napravi godišnje uspoređivanje, da se to omogući. To je zapravo nešto za što, se, što smo se obvezali ovim akcijskim planom eh, za rodnu jednakost. To nije učinjeno u prethodnom izvještaju i mislim da je to nešto što bi odbor za eh, rodnu ravnopravnost zaista trebao mm, nadzirati. Još jedna preporuka u ovom smislu je da, bi, da je zapravo Europska unija jedan međunarodni forum za korištenje potpora iz proračuna i Europska unija mora se pobrinuti da se to na neki način riješi i sve više se koristi potpora iz proračuna Europske unije, ali mi nemamo pojma što se zapravo događa. Da li e, ti modaliteti su e, zaista rodno osvješteni ili ne? Provela sam nekoliko studijskih posjeta delegacijama Europske unije i u 90% slučajeva rodni ciljevi ili indikatori nisu bili dio tog projekta potpore. Upravo suprotno, kad sam razgovarala sa ljudima zaduženima za te projekte o tim potporama iz proračuna, oni su smatrali da je to prava izlika za ne osvještavanje rodno jer oni su rekli ja se time naprosto ne bavim. Ja nisam zadužen za proračunske potpore. I, ili, je ili bi nam oni rekli da budući da imaju samo nekoliko pokazatelja, onda neću ih segregirati po rodu. A indikator koji je rodno desegregiran, znači to nije, ne, ne računa se kao dva indikatora. Ljudi na terenu naprosto nemaju pojma kako da to rade. Znam da je Devko napravio e, nekoliko e, programa edukacija za korištenje e, tih potpora, ali nažalost ništa se ne događa. Isto je interesantno spomenuti da imamo lijepe primjere najbolje prakse, primjerice studija UNIFEM komisije gdje imamo deset pilota zemalja gdje se vidi na koji način se može u praksi doista e, to napraviti. Imamo dobre primjere iz Perua i Maroka, ali nažalost radi se o izoliranim događajima koji ne doprinose ne dovode do šire suradnje Europske unije. Potrebna, potrebna nam je e, snažnija politička, političko vodstvo i stručna znanja o rodnoj ravnopravnosti bi trebala biti E, navedena u opisu radnog mjesta i u ocjenjivanju rada radnika u delegacijama Europske unije, ali i drugdje u Europskoj uniji i planovi rada tih ljudi bi trebali uključivati konkretne mjere koje kojima je cilj ispunjenje strategije nakon 2015. i to bi također trebalo trebalo bi se provoditi obvezna edukacija za rodno osvještavanje i takve projekte. U ovim slučajevima koje s kojima sam se bavila jasno je uvijek da ako šef delegacije ili šef zadužen za kooperaciju, ako su oni ili one uključeni u to i angažirani, onda to motivira osoblje. Onda dolazi do osvještavanja na narodna pitanja. Također bi trebalo nastaviti raditi na dijalozima sa trećim zemljama e, što se tiče predpristupnih pregovora i tako dalje, ljudska prava i ravnopravna spolova bi trebali biti tema na dnevnom redu, ali iz primjera koje sam ja analizirala vidim da se to zaista ne događa. Ako vidite primjerice dijalog o ljudskim pravima u Južnoj Africi, mada tamo imamo jednu epidemiju e, nasilja protiv e, žena, onda e, to, je, to se smatra kršenjem ljudskih prava. Ono što je naravno potrebno to su sredstva za edukacije, briefinge ljudi koji su, sudjeluju tim raspravama. I konačno, mada u načelu svo osoblje koje se bavi vanjskim poslovima ima pristup edukacijama koje organizira DEVKO i služba za vanjsko djelovanje. Kada nema nikakvih stimulacija, onda je veoma teško e, navesti ljude da sudjeluju tim edukacijama. Mislim da bi to trebalo biti obavezno barem za neke kategorije e, osoblja i tu ponajprije mislim na one koje rade na tom e, proračunskim potporama, koje rade na razvoju političkog dijaloga s trećim zemljama i tako dalje. I na kraju mislim da te e, kontakt točke za rodnu jednakost e, u delegacijama i ovdje u Briselu bi trebale puno radno vrijeme posvetiti upravo tim pitanjima i također po potrebi angažirati dodatne stručnjake za rodna pitanja na vrlo na nivou visokih službenika jer, jer onda ne postoji opasnost da se eh, na neki način se ipak koncentriraju svi ti napori. Muchísimas gracias, señora Hvala vam, eh, gospođo de Boucher. Mislim da je ovo bilo vrlo interesantno i vrlo pozitivno zato što ste ukazali na te neke nedostatke, te neke stvari koje mi e, kao zastupnici e, radili smo već dosta dugo na tome. I dobro je da nam ukažete na te nedostatke i činjenicu da je ovdje potrebna obuka i snažni naglasak na tu dimenziju, na rodnu dimenziju u raznim situacijama. Tako da ono što ste vi rekli je zaista dosta interesantno. Možda sada neki ljudi možda žele postaviti neko pitanje. Sad ću za promjenu ja govoriti španjolski. Hvala vam. Ja više radim na vanjskim poslovima nego u ovoj ženskoj e, odboru za e, rodnu ravnopravnost. Ovo što ste vi rekli je veoma interesantno. Evo samo na početku moramo pogledati što će komisija učiniti. Imamo četiri povjerenice. To je ogroman problem. To nije 40% koliko smo mi tražili i zemlje članice ne ispunjavaju ono što je zatraženo 2012. Dakle, da za svakog muškarca koji se kandidira trebamo imati i kandidatkinju. Dakle, to je kontekst u kojem se sve ovo odvija tako da ne treba nas iznenaditi što stvari idu onako kako ne trebajući. ići. Dakle, e, komentari, a onda i pitanje. Ono što je privuklo moju pozornost je to da u izvještaju iz odbora za vanjske poslove tokom proteklih nekoliko godina, svim tim izvještajima, bilo iz Europskog parlamenta ili iz komisije uvijek ima jedan pasus koji je posvećen ženama i rodne ravnopravnosti. A ako je ovo što ste vi rekli istinita, to je nešto što se samo usput navodi. Malo se govori o tome ovdje, malo tamo, ali to nije dovoljno. Važno je da se može pratiti što se događa Dakle, koliko je tu postignut napredak i to se naprosto ne radi sistematski. I to je nešto što se treba zapravo pitati e, odbor za vanjske poslove. To je samo komentar, dakle nije pitanje. A sada e, nešto što se ne tiče vanjskih poslova i razvoja. Radi se o nečemu što su spomenuli drugi ljudi. Ako govorimo o strategijama, prije nego što sam postala zastupnica u Europskom parlamentu, jako sam se bavila upravo pitanjem nasilja nad ženama. Ono što je veoma važno je da više muškaraca se bavi tim problemom, tom borbom imamo tu kampanju bijele vrpce, White Ribbon Campaign. Dakle, to su organizacije muškaraca koje se zovu organizacije bijele vrpce koje e, se zalažu za, odnosno bore se protiv nasilja nad ženama. I vrlo je važno da se više muškaraca uključi u tu borbu i da oni razgovaraju s drugim muškarcima Evo imamo tu muškaraca i to je zaista veoma važna stvar. Ne znam kako možemo uopće se nadati da ćemo postići napredak. E, vrlo je važno da imamo e, dobre zakone. Možete li nam nešto reći o ovom e, izvješću UNIFEM gdje imamo dosta pozitivne primjere. Govorili ste o Peru i još jedne zemlje, zaboravila sam kojoj. I možete li nam reći gdje je zapravo došlo do tih nekakvih pozitivnih razvoja? Spomenuli ste dvije zemlje. Hvala. Hvala. Što se tiče sastava Europske komisije, danas ujutro na početku sastanka odbora smo rekli da ćemo se ponovno obratiti gospodinu Junckeru i da ćemo naglasiti da se naš stav nije promijenio. Ne možemo prihvatiti tu komisiju ako ne bude ravnoteža u zastupljenosti e, rodova i spolova. Imamo sedam kandidata u ovom momentu za položaje povjerenika u komisiji. Ako sada budemo imali manje žena nego što smo imali do sad, to znači da nije postignut nikakav napredak, da pače da smo nazadovali. Dakle, htjeli bismo naglasiti um, stav ovog odbora i to ćemo, e, s tim ćemo upoznati Junkera i nadam se da će u ovim danima i tjednima pred nama zaista doći do neke promjene. Zato što e, primjer koji bi dala europske institucije time bi bio vrlo loš. E, pokušavamo promicati egalitarnije društvo, a dakle pola stanovništva čine žene. a ovo što se događa nije dobro. I mislim da trebamo biti proaktivni. A sada dajem e, riječ gospođi Debušer da odgovori na vaše pitanje. Hvala. Hvala na ovim komentarima. Nažalost, mogu se samo složiti s ovim što ste vi rekli, znači da trebamo e, više muškaraca da se uključe u naš rad. U delegacijama sam vidjela da ako viši dužnosnici su angažirani, nije važno jesu li muški, muškarci ili žene. To je ono što je veoma važno za provođenje politike, ali kako to postići? Zato e, preporučam da se osnaži političko e, vodstvo i odgovornost. Naravno, obvezne edukacije su jedna stvar, ali to ne znači da ćete postići to da svi budu uz to, no barem će imati odgovarajuće znanja. Slažem se da trebamo više muškaraca koji će se boriti za ravnopravnost e, rodova, posebno u vanjskim poslovima jer to je jedno polje e, koje je notorno po tome da i dominiraju muškarci, također u delegacijama. E, šefovi delegacija su uglavnom muškarci, to se sad malo mijenja, ali to svakako utječe na politike. Služba za vanjsko djelovanje je poduzela korake da to promijeni, to je važno jer mada mi trebamo muškarce, trebamo također i žene na visokim položajima koje će poslužiti kao primjeri zato što će to također promijeniti način na koji razmišljaju muškarci. Što se tiče ove studije komisije UNIFEM koja je pokrenuta 2008. Mislim da su oni obradili deset zemalja e, gdje su imali te proračunske potpore, te inicijative i nastojali su da e, to bude rodno osjetljivo i dva pozitivna primjera. Razlog zašto su ti primjeri tako pozitivni je zato što su proračunske e, potpore nisu samo za rodnu ravnopravnost, nego je to jedna izvanredno velika šansa jer sa proračunskom potporom zaista idete dublje. Znači, razmatrate strukture u državi, način upravljanja, znači to je ogroman, ogromna mogućnost da se zaista provedu te rodno osvještene politike i na planu sadržaja i na planu nastojanja da više žena se uključi u sve te aktivnosti. Problem je ovdje da je to sve dosta izolirano i da ti primjeri e, bolje prakse se ne uključuju u politiku Europske unije vezano za proračunske potpore i Europska unija je e, ponovno naglasila svoj angažman da to i dalje provodi, ali sada vidim da pitanja rodne osviještenosti su puno manje prisutna u smjernicama nego što je to slučaj bio prije. Dakle, to nas malo zabrinjava. Dakle, tu se propušta prilika. Muy bien. Pues, eh, U redu, hvala. Además, eh, que reiterar el agradecimiento Dakle, nakon ove rasprave htjela bih još jedan put zahvaliti svim kolegama koji su dali doprinos današnjoj raspravi. Ono što je ovdje rečeno značajno je i za naš predstojeći rad u ovom odboru. Hvala na izlaganjima i hvala svima koji su sudjelovali u ovoj radionici. Hvala još jedan put.